Javu e, visoke predstavnice za vanjsku politiku i sigurnost o situaciji u Egiptu. Prvo dajemo riječ potpredsjednici Mogherini, ali s obzirom na ovo kašnjenje nećemo prihvaćati plave kartice, niti ćemo imati e, nasumično javljanje ili catch the Izvolite. Hvala predsjedniče. O situaciji u Egiptu. E, ovo je E, trenutak koji je simboličan. Ako se osvrnemo e, na vrijeme od prije četiri godine, tamo je bila januarska revolucija, e, ljudi su bili na ulicama, vikali su da traže pravdu i kruh i ekonomska prava. Od tada je Europska unija pomagala Egiptu, stajala uz Egipat i zahtjeve naroda. E, e, Egipat se još uvijek nalazi u političkoj tranziciji nakon e, zbacivanja predsjednika Morsija. Egipat nakon izbora sada stoji pred ključnim koracima. Dva koraka su postignuta. Egipat ima ustav i izabrao je novog predsjednika. Sve je to pratila Europska unija sa misijom na predsjedničkim izborima u svibnju e, delegacija Europske unije je bila tamo sada e, moramo naročito paziti na sljedeće parlamentarne izbore ja sam odlučila da ne pošaljem e, promatračku misiju već e, misiju stručnjaka a svrha misije je da izvještava o izbornom e, procesu uključivši i cijeli okoliš to će nam omogućiti da se konstruktivno kontaktiramo sa vlastima u Egiptu parlament je ključ eh, za legitimnu vladu eh, za legislativne eh, reforme naročito što se tiče nevladinih organizacija i sukladnost s reformama koje treba provesti. Parlamentarni izbori su garancija za politički angažman, za demokraciju E, koja se odnosi na cijelo društvo. Politički angažman i rasprava će smanjiti rizik radikalizacije. Još jedan izazov je e, sigurnosna situacija koja se može proširiti iza, iznad Sinaja. E, mi stojimo uz Egipat u borbi protiv terorizma. Nema mjesta za nasilje mi sada e, promatramo mogućnosti uključujući dijalog o sigurnosti. To je u interesu Egipta i u interesu Europske unije. E, u, s obzirom na krhku situaciju u cijeloj regiji pozdravljamo e, i pozdravili smo ponovno javljanje Egipta kao važnog regionalnog igrača E, naročito tijekom e, e, ljeta kada su pospješili i poticali razgovore između palestinaca i Izraela na sastanku u Kairu u jesen. Egipat je također važan akter u vanjskoj politici u Africi E, naročito kad govorimo o vodama Nila i u e, problemima sa Sudanom e, u opasnostima za sigurnost Egipat se mora boriti sa novonastalom ekonomskom situacijom. Vidimo da Europska unija će nastaviti pomagati Egiptu u, u, njegovim e, infrastrukturnim projektima. E, mi ćemo našu podršku usredotočiti na socijalna i ekonomska pitanja, e, nastojati da se poprave životni uvjeti za najsiromašnije u ovoj političkoj tranziciji ne možemo dozvoliti nikakve kompromise u pogledu ljudskih pa, prava. E, naravno, treba dati prostora za sva mišljenja e, i za oporbu. E, previše problema koji se tiču slobode izražavanja nisu riješeni. Prošlog prosinca vidjeli smo još jednu odluku suda da osudi na smrt 188 branjenika treba poticati sudbene sudske vlasti da poštivaju e, pravičan postupak još jedna zabrinutost e, i to velika briga e, jest pomanjkanje odgovornosti udaranje ne samo po muslimanskoj braći već i svim drugim e, pripadnicima oporbe je, e, je vrlo zabrinjavajuće. Previše civila e, su sada se nalaze u sudskom postupku od strane vojnih sudova. Postojeći zakoni o nevladinim organizacijama, na primjer, nisu u skladu sa Ustavom mi naročito uh, uh, uh, zahvaljujemo Stavrosu Lamonidisu za njegov rad koji je pokrenuo ovo pitanje pred egipatskim vlastima. Pitanje za Europsku unije nije da li trebamo podržavati u Egipat. Mi nemamo druge opcije. Moramo vidjeti kako da najbolje podržimo Egipat u tranziciji Egipat e, e, i svi naši južni i istočni partneri će biti e, uključeni u politiku susjedstva. Morat ćemo ponovno ispregovarati neke stvari kako bi se bolje odrazila stvarnost. Pratit ćemo parlamentarne izbore s našim stručnjacima, pratit ćemo daljnju primjenu usjeva i u svjetlu Eh, nadolazećih izbora slobodu tiska pomoći ćemo Egiptu u gospodarskim reformama i u borbi eh, eh, sa protiv terorizma jer to su i opasnosti za Europsku uniju. Hvala. Hvala lijepa. Hvala lijepo predsjedavajući. I hvala lijepo visoka predstavnici na vašem uvodnom izlaganju o stanju Egiptu. Ja bih ovdje želio e, dati nekoliko razjašnjenja o poziciji pučana u odnosu na Egipet. Dakle, razjasniti te naš stav u odnosu na zajedničku rezoluciju koju smo inače dogovorili, usuglasili s ostalim klubovima zastupnika. Mi smo inače prezentirali jedan vrlo detaljiran i dug tekst. Zašto? Zato što smo htjeli u taj naš tekst koji ide za prijedlog rezoluciju, htjeli smo strpati sve što se dogodilo od srpnja prošle godine u Egiptu. To je bio naime trenutak prošlo ljeto, prošlogodišnje ljeto kada smo našu zadnju rezoluciju o Egiptu usvojili. Nisu brojke uvijek vrlo točne jer smo se pozivali na više izvora, ali zaista bih htio tu rezoluciju našu zajedničku na kraju suglašenu staviti i ustanoviti kontekst koji ovisi o bitnim faktorima. Dakle, prvo, naš odnos prema Egiptu, u, pogotovo u odnosu na zajedničku borbu protiv terorizma. Naime, tu je Egipat apsolutno jedan e, bitan faktor i to niko ne može previdjeti. Kao što recimo Egipat ima jako, jako važnu geopolitičku poziciju u sukobu i dakle u pokušavanju rješenja sukoba na Bliskom istoku. Naravno, prijelaz na demokraciju i prijelaz u pravnu državu poštivanje ljudskih prava. To su i jasno prioriteti koji se moraju što je prije moguće ostvariti. Napokon to želi egipatski narod. Treće, moramo sada paziti da na ustav, na egipatski ustav koji je prije otprilike godinu dana konačno usvojen u Egiptu, da se on doista i počne implementirati. Tekst samog Ustava i nije loš, međutim bitno je da sva ona temeljna prava koja su u tom Ustavu sadržana doista i zažive i počnu se primjenjivati. Zatim, kao što je rekla već gospođa Mogherini, da se održe pošteni čestiti izbori i stoga bi preporuke zadnje misije Europske unije koja je promatrala izbore, te preporuke valja isto tako provesti i primijeniti. Sada međutim imamo neke loše situacije, recimo neke zakone koji bi mogli imati jako loše posljedice po nevladine organizacije u Egiptu. To je jako loše i teško stanje, pogotovo što znamo da su neke stvari nastali predsjedničkim dekretom. Stoga pozivamo egipatske institucije da vrlo otvoreno razgovaraju o toj situaciji. Hvala predsjedavajući. Mogli vas pozvati sve da budete kratki jer e, jako kasnimo i nakon ove rasprave imamo još jednu raspravu pa apeliram na vašu osjetljivost. Štovani predsjedniče, štovane kolege, ovo je zapravo datum kojeg ćemo se trebati sjećati. Visoka predstavnica je u našem domu više od sedam sati i radi s nama. Prema to je izraz velikog poštovanja prema parlamentu i stoga joj se želimo apsolutno zahvaliti. A sada prelazim na rumunjski jezik. Egipat je ključna zemlja strašno važno za Europsku uniju. To je već ovdje kazano, ali mi to moramo još jedan puta naglasiti jer e, pozicija Egipta, uloga Egipta u bliskoistočnim pregovorima, u kompletno Egipat kao važan faktor za mir u cijeloj regiji, kao važan naš partner, zatim u međunar, što se tiče međunarodnih globalnih e, ugroza, pogotovo terorizma, tu je Egipat ne, ključno važan. Stoga i jest međunarodna zajednica toliko zainteresirana za razvoj u toj našoj prijateljskoj nam zemlji. I moramo poduprijeti Egipat u njihovom putu u jednu demokratsku i pravnu državu. Naravno, to, u to, uz to naravno spada poštivanje ljudskih prava. Mi razumijemo koji su sukobi svi nastali nakon revolucije u Egiptu. Isto tako razumijemo i terorističku ugrozu, tu veliku prijetnju koja je stalno nad Egiptom. Pogotovo i tim više nakon onog što se dogodilo u Parizu. Zadovoljni smo svim pokušajima i stalnim naporima da se čitavo društvo u Egiptu modernizira. I smatramo da ga moraju, te napore moraju poduprijeti svi koji žele bolje Egiptu i koji žele e, sačuvati Egipat od terorizma. Mi znamo da, međutim, sada pred nama veliki, važni parlamentarni izbori. U Egiptu oni moraju biti inkluzivni i moraju se transparentno i pošteno odvijati čim izbori završe, Europski parlament treba potruditi da ostvari suradnju sa tim parlamentom kako bi se sve to vodilo na pravi put. Hvala. Sada gospodin Tenok. Mi znamo od kad je predsjednik Mubarak smijenjen, Egipat je prošao mnoge turbulentne promjene. Vidjeli smo što je bilo sa predsjednikom Morsijem koji je jednostavno, koji je pravcu on vodio svoju zemlju ali sada napokon nakon svih tih turbulencija počinjemo vidjeti, viđati nekakvu stabilnost u zemlji. međuvremenu smo imali ustav, referendum, izbor predsjednika Al-Sisija i upravo nedavno najavu parlamentarnih izbora. To su sve događaji koje trebamo pozdraviti, međutim to je tek početak dugog puta, a ne njegov kraj. Treba se baviti mnogim unutarnjim pitanjima. E, ako želimo da Egipat postane pluralistička arapska demokracija kako njihovi ljudi žele i mi tako također. I ono što nas muči je pitanje kopskih kršćana primjerice. Mislimo da je od ključne važnosti da se maksimalna tolerancija izvrši prema kršćanskim koptima, kopskim kršćanima, a isto tako da se čuva vladavina prava kao i poštivanje ljudskih prava. I zatim, čitav niz građana koji su do danas osuđeni, koji su zatvoreni i to zato što mislimo ili još uvijek čekaju na procesuiranje i to se sve odgađa. Dakle, jedno i drugo nas brine. I ove preke kazne pred vojnim sudovima i ovi koji se čekaju, a da nisu procesuirani. Također, silna pogibija i ubijanje e, mnogih prosvjednika, zatim zatvaranje medija i sve slobode izražavanja. Mi znamo da je jedan od e, novinara Al Jazeera koji upravo iz moje izborne jedinice u Engleskoj potiče bio suđen u odsutnosti dok se druga trojica Al Jazeera novinara i dalje drže tamo u zatvori osuđeni su na visoke kazne kao Egipat, kao jedan od vođa u, Egipa, u arapskom svijetu, bitan je u čuvanje stabilnosti čitave regije, pogotovo pomislimo što se događa u Libiji, ili je također je bitan za stabilnost glede e, borbe protiv terorizma, kao i u širem kontekstu da se održi stabilnost u čitavoj Africi, ako hoćemo preko sjeverne na niže, na do juga. I zbog toga pozivam ovo visoki dom da pomogne Egiptu u njihovoj tranziciji u demokraciji koja predstavlja ogroman izazov za tu zemlju. Hvala lijepo. A sada Strben Valen. Hvala lijepo predsjedavajući. Egipat je sam za sebe preuzeo obveze u skladu sa svojim novim ustavom. U tom novom ustavu, koji je, mislim, bolje nego prethodni, ljudska prava imaju svoje visoko mjesto kao i ravnopravnost između muškaraca i, žena. Prema tome, Egipat mora ispuniti obveze koje je sam preuzeo. Slažem se sa svim prethodnim govornicima da mi kao Evropska unija moramo biti na strani onih ljudi koji traže slobodu, koji se bore za slobodu na demokratski način. I moram a Isto tako imamo razloga za zabrinute zbog ovih najnovih zakona koji su i donesene u zadnje vrijeme. Jasno je, svi su prethodnici kazali da Egipat igra jednu vrlo važnu ulogu u novom svijetu i u samoj regiji. Nakon e, predsjedničkih izbora koji su održani, mi pred nama imamo ožujku parlamentarne izbore koji će biti jako važni. To je jedan od glavnih miljokaza na putu do demokracije i zato je važno da budu pošteni i transparentni. Ali osim što ćemo mi nadzirati i biti budni, dajte da pomognemo Egipćanima da zaista poštuje ljudska prava prava. Možda visoka predstavnica može vidjeti šta možemo zajedno sa Egiptom, Egiptom njihovim institucijama i ljudima učiniti da bi e, promovirali ta ljudska prava i zaštitili ih. Hvala, a sada kolegica Matijas. E, gospodine predsjedavajući, gospođo potpredsjednice, visoka predstavnice. E, da, sve to što smo čuli točno, Egipat prolazi kroz vrlo teška vremena toga se to ne može sada dijeliti samo na crno i bijelo. Vidimo koje prijetnje postoje koje se nameću demokraciji, slobodi izražavanja, slobodi okupljanja. Sve je ugroženo. Sami ste to rekli. Međutim, mi moramo iz lekcija prošlosti naučiti moramo iz protekle četiri godine ovog režima i svih nemira kroz koje Egipat prolazio naučiti. Moramo se u prvoj liniji moramo učiti iz toga da mi sami ne smijemo njima eh, dijeliti lekcije. Budućnost Egipta u svakom slučaju ovisi o odlukama egipatskog naroda. Europska unija tu može davati potporu, biti posrednik, biti eventualno od na pomoć kako bi se i socijalni mir ponovno postigao. Parlamentarni izbori su jasno vrlo važan korak, ali moramo misliti na to da i te izbore moraju organizirati i provesti i na njima glasati sami Egipćani. Mi imamo visoke ciljeve i naše vrijednosti, kao što je rekla visoka predstavnica. I u skladu upravo sa našim vrijednostima i visokim ciljevima moramo se bez prevelikih intervencija i bez miješanja u egipatske stvari davati našu potporu i pomoć. Dakle, kao što smo rekli, velika pohvala vama, gospođo visoka predstavnice, vi ste ogrom silno poštovali poštovanje izrazili našem visokom domu jer ste tu toliko, toliko vremena proveli. Sada kolega Sargentini ima riječ. Hvala lijepo predsjedavajućem. Prije četiri godine Egipćani su se odvojili, oslobodili diktatora Mubaraka. Mi smo to u našem domu pozdravili, a da pritom nismo puno razmišljali o tome zašto je taj predsjednik bio tako dugo na vlasti. Nakon Mubaraka je izabran Morsi i ponovno su počeli različite mm, nemiri. Sam izbor možda nije bio direktno pravedan u našem smislu i mi smo čak i rekli da nismo baš zadovoljni izborom Morsija, ali bio je izabran. Međutim, onda je on sam sebi počeo stanovita prava davati, sam sebi je zapravo stanovite privilegije davao i naravno to nije bilo u redu i zazvalo je vojni puč. E, mi smo tu sjedili i ponovno rekli to nije nikako bilo dobro taj vojni udar. Nije bio dobro, ali sad smo tu gdje jesmo i fakat imamo doista imamo vojnu vlast u Egiptu. Međutim, mi moramo paziti, mi ne kažemo da je Mubarak bio dobar i da je Morsi bio dobar, ali moramo paziti da ona rasprava koju smo vodili prije pola godine u Egiptu e, da ne bude potpuno uprezno. mi moramo paziti šta, se događa u Egiptu i šta Egiptu se prijeti prije nego što donesemo neku svoju ocjenu ili lošu ocjenu jer mi moramo, ne smijemo zaboraviti pogledajte samo što se u Parizu dogodilo koliko terorizam prijeti Egiptu na kojoj je on poziciji mi smo zapravo s pravom zaplašeni. Naravno, unatoč svim tim prijetnjama ne smijemo zaboraviti ona temeljna ljudska prava i ne smiju se Egipćani bojati, ne smiju biti u svojim naj pravima do te mjere ograničeni. Mi znamo da je Mubarak u svojoj diktaturi bio vrlo, vrlo drastičan, ali to se i kasnije nastavilo i ovo se ponovno događa. Različiti borci za ljudska prava e, bivaju uhićeni i to se tako ne smije dogoditi. Gospodin do sada. Hvala gospodine predsjedniče. E, mislimo da je Egipat danas e, nel paese c'è ancora ciklone koja e, drma cijelu sjevernu Afriku treba još poraditi na ljudskim pravima i političkim pravima ne smijemo se skrivati među prijateljima je e, naša zadaća da budemo zrcalo i da konstruktivno kritiziramo druge međutim isto tako moramo biti objektivni i vidjeti koju ulogu vodi Egipat u, e, borbi e, protiv terorizma e, velika e, krhkost gospodarska koja postoji u toj zemlji i treba isto tako i biti senzibilan na vjerske manjine i zato ne moramo prejudicirati buduće izbore nego moramo to shvatiti kao stimulus kao što je više za više u južnom partnerstvu ako nemamo e, korake e, naprijed u sljedećim mjesecima onda ćemo kritizirati međutim danas želimo napor želimo da se oslobode blogeri i novinari koji su pritvoreni u toj zemlji kako bi e, pojačali slobodu gospodine Šokar. Monsieur le Président, il y a un islam acclimaté aux nations. Ima jedan i islam koji prihvaća da zakon države bude iznad šarije, ali ima i obratan slučaja e, gdje je šarija iznad svega. E, naše vlade, evropske vlade e, se bore protiv takovih pojava u Iraku i tako dalje. Rezultat je međutim katastrofalan E, režimi e, e, vrše dalje islamističku presiju šta da kažemo kada u Francuskoj vidimo kako teroristi udaraju u, srcu Pariza. Al Sisi traži da islam bude očišćen od nasilja E, gospodo i gospođe e, moramo e, izvući moralne pouke iz prošlosti moramo preuzeti našu političku odgovornost to nije samo manipulacija osjećaja to od nas očekuje narod moramo biti politički odgovorni mi smo radili one izbore jer želimo živjeti u civilizaciji i demokraciji. E, gospodin Gabriel ima riječ. E, hvala. Egipat je jedan od e, zemalja koji može igrati važnu ulogu na sredozemlju. Imamo pet elemenata u prvom redu treba provesti ustavne odredbe na području ljudskih prava i tako dalje trebamo konkretne akcije kako možemo Uh, natjerati egipetsku vladu da uh, poštuje ustav uh, treba osigurati slobodu tiska ne možemo tolerirati situaciju u kojoj su novinari u zatvoru mi trebamo u Egiptu pluralističko društvo jer je to instrument dijaloga u društvu i samo ovaj dijalog može nadići polarizaciju treće Čini se da intervjerski dijalog mora postojati, on potiče taj dijalog moramo imati uzajemno razumijevanje i toleraciju. Četvrto, uloga žena, sudjelova žena. Bez žena demokracija je samo djelomična. E, moramo sprečavati nasilje nad ženama i osigurati njihovo sudjelovanje u političkom životu. Trebamo konkretne inicijative sa, e, i e, uz sudjelovanje Unije. Moramo također se boriti protiv trgovine ljudima tu moramo surađivati bolje s Egiptom Evo, e, izazovi su brojni, naša podrška mora biti dugoročna. E, moramo podržavati demokratske e, institucije u Egiptu bez kojih ne može biti trajne stabilnosti. Hvala. Hvala. Gospodine predsjedavajući, shvaćamo da je e- Egipat jedan od važnih partnera Europske unije, ali sada e, govorimo o jednoj rezoluciji koja je kritična za Egipat. E, I dalje se u zemlji događa da tisuće i deset tisuća ljudi je uhićeno zbog prosvjeda, sabotaže i terorizma. A to nije dobra primjena vladavine prava. Isto tako mislimo da je e, krivo vrijeme sada da protestiramo protiv e, smrtne kazne. E, I tisuće podržavaju gospodina Mursija. Nije da se slažemo sa prethodnim predsjednikom, mi se naravno ne slažemo i uvijek se nećemo slagati sa takvim presudama. Međutim, Egipat mora shvatiti kakva šteta međunarodnom ugledu dolazi od e, uhićenja troje novinara Al Jazeera? Nakon što je najviši sud e, odbacio taj e, predmet, Isto tako napad na prava LGBT skupine i uhićenje ljudi koji su e, navodno bili homoseksualci. Drago nam je da su e, te optužbe sada odbačene. Želimo insistirati da međunarodni donatori imaju ulogu kako bi omogućili e, slobodno kretanje ideja i misli jer partnerstvo treba značiti partnerstvo. Gospodine Desmeke. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Gospodin Howitt, uzeli ste mi riječ iz usta. Troje mojih e, bivših kolega iz Alđeziri su još uvijek pritvoreni u Egiptu i ja sam bivši novinar i e, dugo ću govoriti da novinari ne smiju biti u zatvoru, oni su radili svoj posao i trebaju biti pušteni taj kontroverzni zakon e, cijelo vrijeme krši e, ljudska prava. E, nevladine udruge više ne mogu tražiti pomoć vani ne mogu se uhićivati civili, mogu se uhićivati civili na temelju čudnih dokaza. Sve Međutim, e, sredstva ne opravdavaju cilj i izgleda da sami instrumenti su gori nego e, sama bolest. Zato moramo staviti naglasak na ljudska prava. U parlamentarnim izborima e, je to bilo vrlo jasno. ne su situacija Danas raspravimo o situaciji u Egiptu nakon usvajanja ustava u toj zemlji. Referendum je bio važan korak u političkom razvoju Egipta. Europa je to podržala. E, e, predsjednički izbori e, nisu međutim doveli do koraka naprijed. Imamo vrlo oštre mjere protiv demokracije u Egiptu, e, osude na smrt, e, kršenje ljudskih prava, e, kršenje prava nevladinih organizacija, zatvaranje novinara, sve to destabilizira demokratski proces i slabi zemlju u gospodarskom smislu. Egipat igra međutim važnu ulogu na regionalnom planu E, e, podsjetimo se samo e, posredništva Egipta u sukobu između Palestine i Izraela. Isto tako u drugim međunarodnim sukobima je Egipat često djelovao pozitivno. Potreban je dijalog sa cijelim egipatskim društvom, to je važno ce qui avait été ono što je e, se nazvalo arapskim proljećem je bio široki e, pokret naroda e, međutim naše europske institucije nisu dale dovoljnu podršku u kontekstu u kojem su vanjske ingerencije važne trebamo osloboditi e, snage e, protiv e, barbarizma međutim u Egiptu se dešavaju stvari koje nismo predvidjeli trebamo imati otvorenije poglede prema razvoju u Egiptu Eh, eh, Egipat je bio dugo eh, svjetionik u tom dijelu svijeta. Naročito su bili igrali pozitivnu ulogu u sukobu Izrael-Palestina. Moramo osigurati trajni gospodarski i socijalni razvoj u toj zemlji. Gospođa Jolie gospodine predsjedniče, gospođo potpredsjednice, dragi kolege. Nije prvi puta da raspravljamo ovdje o situaciju u Egiptu. nažalost, neki govore ovdje o tranziciji e, demokratskoj tranziciji. Međutim, situacija se pogoršala. U danas u Egiptu imamo 15 tisuća zatvorenika E, e, e, neki od njih su i naši kolege kao bivša sutkinja moram osuditi zavisnost egipatskog suda o vlastima oni koji su bili jučer na vlasti i e, koji su e, bili optuženi zbog e, korupcije oni su oslobođeni od optužbi a drugi na primjer novinari se osuđuju na godine zatvora to nam pokazuje da se sloboda potiskuje i to treba osuditi. Egipat mora brzo ponovno naći e, put prema demokratskoj tranziciji. Inače će nada revolucije umreti. Gospodin Bešir. Hvala gospodine predsjedniče. Egipat e, još uvijek osjeća posljedice arapskog proljeća i on se jako oslanja na turističku industriju. Ja tome svjedočim zato što sam i ja tamo bio. Svaka percepcija nestabilnosti ili opasnosti e, odvraća turiste i povećava siromaštvo ta industrija sada potpuno uništena. Oko pred godinu dana e, vojni diktatorstvo je e, e, izreklo smrtnu kaznu e, protiv 188 optuženika među kojima su bili novinari i nevini prosvjednici. Freedom House, međunarodna organizacija s velikim ugledom, izdala je vrlo razočaravajuće izvješće i rekla je da e, je Egipat jedno od najgorih slobodnih društava. Isto tako postoji nedostatak političkih i građanskih prava. Još jedna e, organizacija Open Doors je rekla da nema nikakvih vjerskih sloboda u Egiptu. Sada smo šokirani i užasniti da diktator e, Hosni Murbarak e, oslobođen svih optužbi u ubijanju tisuća prosvjednika i pronevjere velike količine novca kojeg trebaju njegovi građani. E, Egipat e, i odnosi sa njegovim susjedima, posebno Etiopiji, je vrlo e, težak. Zatvoren je pristup vode Nila jer ona zapravo je u izvorima u Etiopiji. gospodin Obermer, prvo hvala lijepo gospođi Mogherini da je ostala toliko s nama. Referendum koji je, dame i gospodo, u 2014. u Egiptu proveden, doveo je do poboljšanja stanja manjina, posebno kršćana. Ali, nažalost, samo na papiru, jer život samih kopta kršćana i dalje je vrlo težak. Pravna zaštita koja postoji na papiru i praksa su i dalje u velikoj disproporciji. Dakle, zlostavljanje kopta i njihov progon je svakodnevno. Posebno teško je u Asuanskoj regiji gdje se recimo kopti otimaju i ako se ne plati za njih e, traženi novac bivaju ubiveni, ali i onako. A osim toga i na drugim područjima su kršćani progonjeni, recimo i totalno zapostavljeni u socijalnim skrbi, u izobrazbi, kod zapošljavanja i tako dalje. Prema tome se uopće ne čudi da je 2014. Egipat još uvijek među 25 prvih nacija na svjetskom popisu zemalja koje se bave progonom manjina i nepoštivanjem ljudskih prava. Prema tome naš je zadatak da se posebno prihvatimo pitanja kršćanskih manjina u Egiptu i na Bliskom istoku i da tražimo pravnu zaštitu koja će zaživjeti pravnu zaštitu za kršćansku manjinu i zatim da to učinimo preduvjetom za bilo kakvu daljnju suradnju s Egiptom. Mislim da je to naš zadatak ovdje da preuzmemo zaštitu za te ljude. Hvala vam lijepa. Hvala. E, hvala lijepa, gospođo Mogherini. Egipat je za Europsku uniju izuzetno važan partner u sredozemnom području, kao što je već rečeno. Tradicionalno je bio e, voditelj u arapskom svijetu. Egipat je zaista e, važna referentna zemlja i s obzirom na situaciju u Bliskom istoku danas imamo vrlo složeni izazov. Imamo različite sukobe koji se šire, mislimo na i Libiju, e, Izrael e, i e, probleme u Gazi, Siriju i, izraelsku, i ovaj, e, islamsku državu koja je poseban izazov. I zato e, trebamo surađivati kako bismo pronašli rješenje na svim tim frontovima, posebno kada se radi o problemi džihada koji je e, na agendi posljednjih dana i zato trebamo potrebu Egipta u toj regiji. Mislimo da Egipat dobro zna da sa vrijednostima Europske unije mi zapravo tražimo vladavinu prava, e, demokraciju, e, poštivanje ljudskih prava ali razmišljamo i o jednakosti i, nediskrimina i zabrani diskriminacije, a Egipat to zna. Želimo da, da e, te vrijednosti dijele svi egipatski građani, a novi ustav e, sadrži ta prava. Međutim, nismo još vidjeli da su izradili zakonodavstvo koje, se, koje pošto, poštuje e, E, taj ustav. Mnogi zakoni nisu u skladu s ustavom i sada e, kada ćemo imati novu vladu nakon izbora u Ožujku, e, ta će vlada imati veliku ulogu i nadamo se da će ti izbori se provesti u dijalogu. Mi želim reći da je Egipat važan za Evropsku uniju i da moramo pomoći Egiptu u tranziciji prema demokraciji, ali isto tako moramo pomoći egipatskim građanima koji se danas još suočavaju sa puno problema. E, Hvala lijepo predsjedavajući. Nema nikakve sumnje da je Egipat od elementarne važnosti za Europu. I sasvim sigurno to zapravo jednom sam po sebi gospodarsko zemlje sa velikim gospodarskim potencijalom na sredu zemlje treba pomoći ovim velikoj tranziciji. Trebamo također visoko cijeniti da se Egipat e, trudi. Međutim, svaka stabilnost treba biti održiva. Ova politika koja je trenutno na vlasti došla je vojnim pučem kao što znamo i ona je nažalost orijentirana uglavnom na kratkoročne rezultate. Tako da ona de facto po nastavlja onu represivnu politiku koja je nastala kao odgovor na nemire poslije arapskog proljeća. Mi naravno želimo jedan sekularnu državu održati tamo, stvoriti i to održivo, ali da bi se to učinilo ne moraju se sve vjerske e, zajednice kao muslimanska braća baš do te mjere drastično proganjati. E, temelj za sve je naravno ustav koji je doveden, ali unatoč tome su došli različitim predsjedničkim dekretima zakoni koji su mnoge stvari iz ustava stavili suspendirali pa prema tome se progone borci za ljudska prava, prosvjednici i ostalo. Također sudstvo ne funkcionira i e, upravo se na taj način postiže suprotno od onog što se željelo, a željelo se postići stabilnost koja čini nam se je sada sve labilnija. Osim toga treba podsjetiti Egipa da se svojim ustavom koji je donesen napokon referenduma izričito obvezao da sve međunarodne konvencije o poštivanju ljudskih prava, demokratičnost i trodiobe vlasti postoje, a to se više ne čini egipskih Želio bih e, e, spomenuti situaciju kršćanskih kopta. To je veliki dio stanovništva Egipta i to je najveća kršćanska manjina na Bliskom istoku. U Kairu u prošlih mjeseci e, neke crkve, škole i kuće kopta su bile napadnute. Kopti nemaju pristupa visokim položajima u administraciji i u vojsci. I e, kopske e, trgovine su e, označene znakom X i vlasti ne mogu pružiti zaštitu. U rujnu 2013 jedan, jedno kopsko selo je opljačkano i e, ljudi su tamo e, pretučeni. To nije bilo muslimansko bratstvo, nego javne vlasti koje su to počinile, taj napad. Sve je to rezultat e, islamske države. A nažalost, javna E, administracija sada e, proganja kršćanske kopte i međunarodna zajednica dakle bi trebala jasno zaštititi njihova prava. Želim vam apelirati na vas, gospođo potpredsjednice, e, gospođo Mogherini, pronašli ste prave riječi u vašoj uvodnoj izjavi da postignete ravnotežu između važnosti Egipta kao države za Europsku uniju, za mir i stabilnost u regiji. Ali govorili ste i o našim očekivanjima prema Egiptu. Ne možemo e, se odreći naših e, očekivanja kad se radi o vladavini prava, ljudskim pravima, e, bilo pojedinačnim i kolektivnim pravima. Međutim, kada pišemo naše rezolucije, a moram reći da je ovaj puta naš dokument nešto stroži i da to Egipat u ovom trenutku i zaslužuje. I kada pišemo našu rezoluciju, Moramo biti svjesni da zemlja kao Egipat je jedan partner kojeg trebamo u ovom nemirnom e, Bliskom istoku i moramo cijeniti potencijal koji nam donosi e, ova zemlja u pružanju stabilnosti, u borbi protiv terorizma i u drugim strateškim interesima našega kontinenta. I zato vjerujem da je pošteno očekivati od Egipta da se razvije u demokraciju, da provede svoj ustav i da e, održi demokratske izbore. Hvala. Gospodine Bojlan. Gospođa Bojlan. Kao što smo jučer čuli, e, ministar vanjskih poslova Egipta je rekao da je moguće da će se osloboditi tri e, novinara Al Jazeera E, Irski tineđer Ibrahim Talala je e, u e, zatvoru od kolovoza 2013. Sa 17 godina on je bio dijete kada je bio uhićen nakon prosvjeda u Kairu i od onda je zatvorenik. Isto tako E, sada e, ozlijeđen zato što je e, ozlijeđen i pretučen u zatvoru. Tri puta su mu odgodili suđenje, a danas se još uvijek suočava sa masovnim suđenjem sa još 483 zatvorenika, a nema dokaza za bilo kakav zločin. Zato želim apelirati na visoku E, visoku predstavnicu da razgovaramo o, predmetu Ibrahim, da se zalažemo za njegovo e, puštanje. E, Smet, gospodin Svi se slažemo da je Egipat strateški partner u regiji, a slažemo se, kao što kažemo u rezoluciji, da on još puno toga treba prijeći da postigne naše norme mi dugujemo egipatskim građanima da, koji su toliko entuzijastično vodili e, arapsko proljeće i ne smijemo ih razočarani. Ja cijenim gospođo Mogherini vaše komentare, mislim da imamo zajedničko mišljenje i želimo vam e, vas podržati. E, kada se radi o političkim e, zatvorenicima, novinarima i e, nevladenim udrugama koje su u opasnoj situaciji u Egiptu. Posebno u stavku 17 pozivamo Egipat da se slaže sa međunarodnim organizacijama kao i da potvrdi rimski statut i međunarodni kazneni sud. E, koje je vaše, e, koje je vaše mišljenje? Kako ćemo ih dalje potaknuti da djeluju? Gospodine Pitidejas. Opasnost koja dolazi od terorističkih aktivnosti džihadista ima mnoga lica i dimenzije. E, skupine koje vrše napade na, u europskim gradovima, oni ne žive u tim gradovima oni imaju saveznike e, e, u muslimanskim zemljama na e, granicama Europe. Ako želimo iskorijeniti taj fenomen, moramo pomoći vladama tih zemalja da se riješe džihadista džihadisti ne smiju moći doći u Europu. Moramo pomoći tim zemljama da nađu e, srednji put između sigurnosti i zaštiti ljudskih prava. Jedna od tih zemalja u kojoj postoji prijetnja je Egipat. E, o njoj prijete džihadisti. E, oni ubijaju kršćanske svećenike, naročito pravoslavne svećenike

Hvala lijepa e, gospođo Mogherini što ste spomenuli izazove s kojima se suočavamo u, u Egiptu. Moramo e, kontaktirati političke stranke, novinare, e, nevladine organizacije. Poruka iz Egipta je jasna moramo pokazati da e, ozbiljno shvaćamo te stvari. E, predsjednik Al-Sisi e, potiskuje ljudska prava, demokraciju i ljudska prava. Tako da ljudi ne mogu vršiti i izražavati se. Civili, nevini civili su u zatvoru i vidimo situaciju u kojoj arapsko proljeće put prema otvorenom društvu e, stvara samo nove generacije vojnog režima. Ljudi se boje da će e, se situacija pogoršati i biti gora nego u doba e, Mubaraka. Vidimo Eh, kako se ljudi eh, osuđuju na doživotnu kaznu zbog eh, primanja međunarodne pomoći. Gospodine predsjedavajući, gospođo Mogherini, vlada predsjednika Sisija u Egiptu je daleko od toga da bi se mogla nazvati idealnom vladom, ali ipak to je vlada koja je uspjela najgori kaos spriječiti to je vlada koja je uspjela spriječiti jedan ekonomski i financijski slom te zemlje koji se vidi, mi vidimo da u zemljama koje su izašle iz arapskog proljeća imamo samo dvije mogućnosti, ili jednu vladu čvrste ruke, kao što to vidimo trenutno kod u Egiptu, ili drugo je mogućnost povezanost parlamentarne demokracije sa uglavnom pretežito e, ideološki obilježenim islamističkim E, pokušajima da se to, kao što vidimo u drugim državama Sjeverne Afrike, da se to pokuša pretvoriti opet u jednu vjersku zemlju, republiku. Naravno, ovaj prvi put, makar nije idealan, ipak je bolje. Mi kao evropljani moramo se navići na to da jedan zapadni model demokracije, uključujući poštivanje svih ljudskih prava, treba više vremena i upitno u kojoj mjeri će se moći kompletno taj model prenijet Ali u svakom slučaju i taj put je puno bolji od onog što vidimo u Iraku, Siriji i Libiji. Prema tome mi moramo pragmatični postupati. Mislim da se gospođa Mogherini definitivno s tom temom pozabavila, pogledala iz svih aspekata i da će u tome uspjeti. Kolega Lopez Bermejo. millones de egipcios y egipcias 2010. Milijuni e, Egipćana su se našli na e, trgu Tahir boreći se za svoja praga, prava. E, danas vidimo da je su bezbrojni ljudi pozatvarani sindikalni vođe, studenti, ljudi se trpaju u zatvor zbog svoje seksualne orijentacije E, shvaćamo da e, postoji jedan pozitivan e, korak Egipta u sukobu između Palestine i Izraela ali ne možemo zatvarati oči pred situacijom na području ljudskih prava u Egiptu naravno Egipat igra stratešku ulogu MMF E, i Europska unija se više brinu za slobodnu trgovinu nego za bilo što drugo. Ne smijemo e, ponavljati greške iz prošlosti. E, Egipat, to je egipatski narod. Naravno, mi se ne, smijemo miješati unutarnje poslove Egipta. Gospodin Buhner. Hvala predsjedavajući. Štovana visoka predstavnice. U Egiptu se trenutno ljudska prava na dramatičan način gaze nogama. Zbog toga ćemo sutra i glasati o našoj rezoluciji. Međutim, to samo po sebi nije dovoljno. Stanje je takvo da muslimanska braća svom silom pokušavaju vratiti se ponovno na vlast. Oni provode naoružane demonstracije, ubijaju i otimaju Isto tako je važno što je jedan veliki dio egipatskog stanovništva gladno. ona doista gladuju. A to je velika šansa za muslimansku braću koji daju jednu minimalnu pomoć, ali zbog toga u tako teškoj situaciji imaju puno pristaša čiji broj raste. Stoga moja molba, ne smijemo ostati samo kod ove rezolucije o kojoj ćemo sutra glasovati, jer inače nećemo ništa postići ako ostanemo samo na tome. Mi moramo se prihvatiti razloga koji su doveli do ovih poteškoća i moramo pomoći vladi Egipta da svoje gospodarstvo ponovno pokrene. Stoga, jedan apel na vas i molba na vas, gospođo predstavnice, visoka predstavnice, pogledajte da se sredstva nađu, da se financijski pomogne, da se gospodarstvo Egiptu pomogne. E, predsjedniče, e, gospođo potpredsjednice, e, E, zatvaranje disidenata u Egiptu e, pokazuje da se situacija u Egiptu pogoršava. E, isto tako tradicionalni sudbeni sustav je pod negativnim utjecajem vlasti. Masovna suđenja smrtne kazne, osude na smrt u mnogim e, slučajevima e, osuđenici e, nisu čak prisustvovali suđenju, odvjetnici ih ne mogu braniti. Sudbeni sustav ne funkcionira u Egiptu. U posljednjih godinu dana vidjeli smo mnoge slučajeve E, kršenja e, temeljnih ljudskih prava e, i na, mi se s time ne možemo složiti. Ključ rješenja ovog problema zahtjeva odlučne koroke Moramo imati nezavisnu istragu o kršenju ljudskih prava. Gospodin Kan ima riječ. Hvala gospodine Nakon e, vojnog puća kršenja ljudskih prava e, su se proširila. E, vlada Al-Sisija je okončala put prema demokraciji Egipta. Gospodine predsjedniče, opresivne politike al će potaći ISIL E, i to će imati utjecaj na cijelu regiju nezakonito ubijanje zatvaranje naročito novinara Al Jazeere je skandalozno sve se to dešava u Egiptu danas. Oni koji su odgovorni za kršenja ljudskih prava e, e, treba pozvati na odgovornost. E, pred time ne smijemo zatvarati oči. Mi moramo koristiti sva sredstva da pomognemo civilnom društvu Egiptu. Izgradnjom pravog demokratskog društva možemo osigurati dugotrajnu stabilnost i sigurnost Egipta. Hvala. E, predsjedniče, dragi kolege. E, e, situacija u Egiptu je zabrinjavajuća. Arapsko proljeće je završilo. Arapsko proljeće se pretvorilo u dugu zimu i moramo se bojati da će tom velikom zemljom zavladati islamisti Um, mi, um, to je velika opasnost za cijelu regiju za uh, vidimo uh, da se ubijaju kršćani uh, i pripadnici oporme. to je velika opasnost za cijelu regiju a i za Europsku uniju E, to je opasnost za cijelu našu civilizaciju moje pitanje je sljedeće što će uraditi europska komisija da tu djeluje gospodin Vegas mi vidimo eh, zločine u Egiptu eh, oni se množe eh, situacija je ekstremno teška vojne snage su najvažnije u Egiptu i međutim i one krše ljudska prava Europska unija podržava Egipat E, mi smo dali 1,8 milijardi pomoći e, Egiptu ali stanovništvo Egipta nije od toga imalo koristi e, stanovništvo gladuje istovremeno lokalna oligarhija se obogaćuje hvala Hvala predsjedniče, gospođo potpredsjednice. arapsko proljeće, da, to je bilo proljeće, ali proljeće nije dovelo do ničega. Rješenja nisu jednostavno, naravno. Imali smo Mubaraka, imali smo Morsija, a sad imamo Alsisija. Egipat je E, e, Egipat je prijatelj Evropske unije. E, tu imamo narod koji je važan za cijelu regiju. Prema tome moramo učiniti učiniti sve da e, Egipat se vrati e, na e, put prema poštivanju ljudskih prava, demokracije. Ako želimo ostati prijatelji, to treba iskreno reći. Ja dijelim zabrinutost parlamenta kad gledamo razvoj u Egiptu mm, imali smo izbore u ožujku to je bilo dobro ali mm, e, e, ja imam velike sumnje e, kad gledam ovu rezoluciju. Moramo biti poiskreni. iskreni. Egipat mora biti demokracija. Mora imati parlament i tako dalje. A da se ne postavlja u pitanje ravnoteža u regiji. Grazie. Hvala. Svi znamo da je Egipat ključna zemlja u regiji, jedna zemlja koja je igrala i koja može odigrati važnu E, ulogu, ali blizina islamske države e, stavlja tu zemlju u vrlo rizičan položaj i moramo koristiti dobru ravnotežu u našem političkom pozicioniranju. I zato moramo reći da trebamo pozitivno završiti demokratsku tranziciju u Egiptu, zato jer je to najbolji odgovor današnjim izazovima, posebno izazovima terorizma a ne ograničiti e, slobodu i prava, nego da konsolidiramo e, demokraciju i prava. Baš zato što smatramo Egipat važnim u regionalnom okviru, trebamo jedan Egipat koji prihvaća demokratska načela kao e, temelje svoje budućnosti. Hvala. Baš. Gospodin Ruaš sada ima riječ. Hvala lijepo predsjedavajući. Egipat je jako važan. To svi znamo i zato sa posebnom zabrinutošću, velikom zabrinutošću gledamo u Egipat. Moraju se tamo riješiti probleme koji potiču još tamnih vremena prije revolucije iz 2011 primjerice nezaposlenost mladih, nezaposlenost žena, prijetnje terorizma, napadi, nemiri, sumnje koje muče stanovništvo, različite frakcije, izgradnja nedostajućih demokratskih struktura, izgradnja pravne države i čitav niz drugih bitnih stvari. Mi se nadamo, mi vjerujemo u budućnost Egipta. Znamo da pred nama stoje e, parlamentarni izbori. Ti opći izbori dobra su prilika se da se nešto izmijeni na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 Osim toga bi voljeli da dođe do gospodarskog oporavka, da se broto domaći proizvod 2015. poveća na 3,5%. Naravno, trebam se poštivati univerzalna načela, a Europska unija treba preko naše visoke predstavnice i službe za vanjsko djelovanje, sve naše stručne misije i preko instrumenta dobro dobrosusjedske politike cijelo vrijeme nadzirati što se događa. Hvala lijepa. Sada gospođa Gomeš Europska e, egipatsko vodstvo želi zapravo za tu regiju čitavu odgovornost svaliti na međunarodnu zajednicu politički akt, što se tamo sve događa, teško je u Egiptu, pogotovo politički aktivisti, novinari, svi su progonjeni, a s druge strane jedan korumpirani Mubarak biva oslobođen ne poštuju se prava žena, manjinska prava, napokon i prava čovjeka. Stalno se krše ta prava, a pravosuđe je sve drugo samo ne neovisno sudstvo. U sredozemlju trebamo jedan jaki i kredibilan Egipat. Međutim, u tome nećemo uspjeti ako se demokracija guši, ako se ubija pomalo. Upravo suprotno Svaki Mubarak dovešće do jednog Morsija, to je jasno, to se uvijek ponavlja. Europski izbor je da hoćemo više, to a mi zapravo često dobivamo manje od onog što želimo i što bismo voljeli vidjeti i čemu strijemimo, a to pogotovo na tako ključnoj geopolitičkoj poziciji usred sredozemlja. Prema tome, ako želimo da se stvari poboljšaju, moramo učiniti puno da pomognemo generalu Alcisiju da nešto postigne. Hvala lijepo, a sada naš kolega Alkaris. Teo, Hvala lijepo predsjedavajući. Mi znamo da postoji veliki demokratski deficit u Egiptu, a Egipat im bi trebao igrati vrlo važnu ulogu i na sredozemlju i u arapskom svijetu. To je naš partner tamo. Egipat danas ima jednu vitalnu ulogu u borbi protiv terorizma. Egipat bi trebao biti stabilizator čitave regije zajedno sa Grčkom, Ciprom i Izraelom. Egipat je vrlo važan partner za razvoj i sigurnost, pogotovo tijekom perioda u kojem se političke investicije Europske unije prema Turskoj u Tursku zapravo polako slamaju. Prema tome mi trebamo suradnju između Europske unije i Egipta. I to je zapravo protiv planova onih radikalnih islamista. Jer samo već jačanjem demokratskih institucija i slobodom vjere se to može postići, ali naravno ne smijemo zaboraviti da nitko nije savršen, mi imamo čak i u Europskoj uniji demokratske deficite, prema tome ovoj teškoj situaciji jasno je da se u Egiptu razne stvari događaju koje baš nisu u skladu s našim načelima. Ali mi moramo pomoći jer našu pomoć trebaju da poprave svoju demokraciju, da poprave stanje ljudskih prava, borbu protiv terorizma, stabilnost čitave regije, sve to ovisi o tom. Hvala vam lijepo. Um, sada uh, kolegica Nina Gel, predsjedavajuća, kao što smo već čuli danas, um, jedina presuda koja je bila protiv Mubaraka donesena je kasnije na višoj instanci na kasacijskom sudu odbačena je, on je oslobođen. Dakle, vidimo da sve ono što su ljudi napravili od te revolucije je bilo uzalud a sada pod predsjednikom Al-Sisija su donesene stotine presuda na smrtu masovnim prosuđenjem. Aktivisti bivaju osuđeni kao i nevladine organizacije koje su pod stalnim pritiskom i osuđuju se. U kolovozu 2013. su tisuće ljudi ubijeni dok su mirno prosvjedovali, ali za razliku od Tiananmena, ljudi u svijetu ni ne znaju za sve te prosvjednike ni njihova imena. Naravno, sve to skupa sjajno je područje, sjajno je tlo da se nahrane i nastanu jake terorističke organizacije. Ako mi ne budemo pomogli, bit će vrlo opasno. Ja bih voljela pitati visoku predstavnicu što ćemo konkretno učiniti s obzirom da zapadna tehnologija i naša oprema još k tome pomažu egipatskim vlastima da vrše jaču represiju nad svojim građanstvom. Prema tome, pitamo se da li ćete Egiptu i takvim zemljama i takvim režimima i dalje izvoziti našu tehnologiju koja pomaže da e, špioniraju i drže svoje građane pod kontrolom. Sada riječ ima gospođa Makovej. Hvala lijepo. Prošle godine je više od tisuću ljudi uhićeno, uključujući one koji su išli na mirne prosvjede. Mnogi su čak osuđeni na smrt. Imamo sve više i više masovnih uhićenja, kao što znamo i ove ovaj slučaj, slučajevi sa novinarima, posebno Al Veliki dio stanovništva e, gladuje i nema pristup nikakvoj zdravstvenoj skrbi ni lijekovima. To je sve neprihvatljivo. Mi moramo jasno nastupiti pred egipatskim vlastima e, kako bi shvatili da će samo onda imati našu pomoć ako politički progonjene oslobode, ako bude njihovo sudstvo neovisno i ako budu poštivali ljudska prava. Mi znamo ovdje u plenumu toliko puta kazani, svi smo svjesni toga koliko je važan strateški partner Egipat za Europu, ali svejedno. Hvala za, za e, zaključke. Visoka predstavnica uzima riječ. Hvala svima na ovoj raspravi i na tom vašem izrazima zapravo vašem cijenjenju toga što sam ja ovdje s vama već šest i sedam i više sati, osam sati. Ali za mene to nije samo meni je to zapravo potpuno normalno, ne znam na što ste vi navikli, ali to je za mene ali dužnost, ali ne samo dužnost, jer za mene to vrlo često veliki užitak i vrlo je zanimljivo slušati vašu raspravu. To je vrlo, vrlo korisno za moj rad a i za mene osobno. I dozvolite da vam kažem da ću i sutra ujutro biti ovdje sama pa ćemo se i sutra ujutro ponovno naći. I kada sam rekla za vrijeme svog javnog saslušanja prije nego što sam nominirana i potvrđena da ću surađivati s Europskim parlamentom, ja sam to i mislila. Prema tome, e, ja jesam počešćena vašim komplimentima, ali zapravo i ne morate mi ih davati jer to jest moja dužnost, a kao što sam rekla usput je moj užitak i naravno da ćemo surađivati i učiniti se što možemo, čitava naša komisija. Ali da se vratimo na rasprave večerašnjoj. To je zapravo jedna od tri koje ste u toku protekle godine vodili o Egiptu i ovo će biti sutra jedna od tri rezolucije koje ste o Egiptu usvojili. Mislim da je u tekstu pronađena fina ravnoteža između onog što kakva je uloga Egipta i u regiji i za Europu i globalno kada govorimo recimo o bliskoistočnoj krizi, i e, može igrati tu ulogu stabilizatora na čitavom nizu drugih ključnih e, političkih područja. S druge strane imamo internu tranziciju Egipta, nešto što moramo apsolutno ohrabrivati, podupirati i pokušati to usmjeriti uz pravi smjer, u smjeru kome će se apsolutno poštivati njihova vlastiti ustav kojeg su sami preuzeli, ali i sve ostale naše vrijednosti kao i stvarati prava demokracija. Međutim, kao što znamo, tranzicija je vrlo bolna i znamo da se arapsko proljeće dobrim dijelom pretvara u islamističku zimu i mi možemo kasnije raspravljati još o tome, ali mislimo da ipak e, nije došlo do čisto islamističke zime u Egiptu. Ipak ali kada primjenimo sve te kategorije koje imamo na arapske zemlje i kada pogledamo komparativnu situaciju, onda mislim da nismo baš jako velikodušni i da nismo široko gledali na to, niti bili blago u osudama. Gledajte koliko su naše tranzicije u Europi bile nelinearne, kontradiktorne, s vremena vrijeme bolne, teške i koliko su trajale povijest nikad nije brza i ne ide bez bola. Prema tome, mož, sad ne želimo prejudicirati kakav će biti ishod ono što se dolje događa u, na jugu, u Egiptu konkretno, ali i u opće arapskom svijetu širo gledano, ali mi se nadamo najboljem za nekoliko godina i dajmo im to vrijeme koje trebaju. Mnogi će reći da je bilo puno uspješnih priča u arapskom proljeću zemlji, recimo Tunisu imali smo jednu tranziciju koja je dovela do demokratskog društva, ali u mnogim slučajevima i mnogim slučajevima smo vidjeli da su se pokrenule građanske inicijative i da se stvara jedno građansko društvo otvorenog tipa. Prema tome, mi moramo tu situaciju do, u, na sjeveru Afrike i u Egiptu malo slojevitije i kompleksnije čitati, iščitavati. Mislim da kada bi se u to dalje upustili da bi to trajalo još idućih 9 sati. Prema tome bit ću kratka, ali moram dvije stvari spomenuti. S jedne strane smo imali specifičan slučaj kojeg je e, potaknuo jedan član parlamenta koji je sada izašao iz dvorane, ali ja moram o tome govoriti jer sam upravo o tome e, jučer sa vanjskim ministrima vanjskog posla u Dublinu raspravljala. To je slučaj irskog državljanina koji je u Egiptu u pritvoru i mi pratimo taj slučaj. Htjela sam samo reći ne samo službe izaslanstvo, nego mi smo u stalnom kontaktu i koordiniramo irske i europske zajedničke napore i pratimo slučaj. Zatim, bilo je nekih od vas koji su me pitali da li sam ovo ili ono pitanje otvorila i tematizirala u kontaktima sa egipatskim vlastima. Gledajte, ja još do sada nisam imala ni jedan službeni sastanak s egipatskim vlastima. I pokušala sam, mislim, ja sam upoznala njihov sadašnjeg predsjednika i njihovog sadašnjeg ministra vanjskih poslova, ali ne u mojoj sadašnjoj funkciji, niti u njihovoj sadašnjoj funkciji, nego puno prije. Imamo naravno poruke koje idu preko naših diplomatskih i ostalih službi, razmjenjuju se, ali planira se tek i traži se datum za jedan službeni sastanak sa egipatskim vlastima, nadamo se u ne tako dalekoj budućnosti jer tako da, kao što je velika većina vas i sama istaknula, mi moramo naći pravu mjeru, pravnu ravnotežu. S jedne strane važnosti i uloge Egipta za sve nas, a s druge strane onog što se, protiv čega se ne može preći u Egiptu. E, hvala. E, je sada zatvorena rasprava. Glasovanje je predviđeno sutra, četvrtak e, 15. E, siječnja. E, u 12.30. A sada bih želio zahvaliti potpredsjednici i mislimo da je to za Europski parlament od ključne važnosti ova